panie przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów witam. E, dobrodošli. pozdravljam zastupnike pozdravljam povjerenika. nastavljamo sa zasjedanjem. proslijeđen vam je zapisnik e, sastanka. Ima li ikakvih prigovora? Nema. Dakle, ovime se zapisnik usvaja. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izjava komisije o